Što se tiče regulatornih decentraliziranih agencija, eh, to bi trebalo biti sve u skladu sa odlukom komisije iz srpnja 2013. Da, što se tiče opće uprave za zaštitu okoliša i klimu, možemo se samo složiti sa izvješćem i komentarima parlamenta. Eh, usredotočeni smo uvelike na rezultate i brine nas donekle što usredotočenost na rast i radna mjesta bi mogla možda ići u drugom smjeru e, od tih općih ciljeva, no pokušavamo se koordinirati s našim e, kolegama u komisiji kako bi se takve stvari izbjegle. Što se tiče katalog, e, sigurni smo da će 2016. situacija e, za plaćanja biti bolja. E, pretežno jer smo morali odgoditi pokretanje nekih projekata i 2016. će dakle, biti godina za srednjoročnu reviziju programa. Tako da moramo imati dostatan broj projekata koji će biti pokrenuti kako bi ih se procijenilo tijekom te srednjoročne revizije. Hvala. Drago mi je bilo čuti da neće biti problema sa plaćanjima. No kasnije ću čuti da tih, kasnije sam čuo da tih problema nema samo zbog odgode pojedinih programa, tako da to nije baš ista stvar. Nadali smo se zadržati isti programski kalendar, i čak i povećati e, resurse što se tiče plaćanja, jer proračun možemo zatvoriti na dva različita načina, odgoditi plaćanja ili povećati sredstva za plaćanje. Mi kao parlament želimo povećati sredstva, a ne odgoditi programe. No, čuli smo da je krajnji rezultat odgoda plaćanja a to nije prioritet parlamenta, kao što znate. Zahvaljujem svima, sad možemo, ne moram još podsjetiti nas na rok za podnošenje amandmana 26.5. Glasanje na odboru Envi 16.17.6. Glasanje na odboru Budget 22. i 23. 6. Dobro, i sada možemo prijeći na sljedeću točku. A to je praćenje Europske građanske inicijative Right to Water. Nacrt izvješća potpisuje izvjestiteljica Lynn Boylan, pa je odmah dajem riječ Ona će nam objasniti sadržaj svog izvješća. Hvala vam, pokušat ću biti kratka jer doista bih rado čula mišljenje e, izvjestitelja u Sijeni i ostataka kolega. Kao što znate, voda je ljudsko pravo, inicijativa pravo na vodu, prva je takva inicijativa od uvođenja ovog mehanizma Lisabonskim ugovorom. Dakle, inicijativa pravo na vodu e, odmah je nadišla nužni prag od 1 milijun potpisa i ukupno prikupila gotovo 1,9 milijuna potpisa, a taj broj jasno pokazuje da pitanja opskrbe vodom, upravljanja vodom su od ključne važnosti građanima diljem Europske unije i mehanizam europskih inicijativa je zapravo jedinstveno sredstvo participatorne demokracije unutar Europske unije bilo namijenjeno kao jedna platforma kroz koju bi građani mogli utjecati i u potpunosti biti uključeni u europski proces donošenja odluka. Međutim, postoji osjećaj da zapravo se ne ispunjava sve što se toga očekivalo. Središnji cilj prava na vodu bio je da komisija ponudi zakonodavstvo koje bi ljudsko pravo na vodu i sanitaciju zaštitilo i također se zahtijeva zajamčeno pravo na pristup vodi i sanitarnim uslugama i potpun pristup tržištu te neliberalizaciju liberalizaciju usluga upravljanja vodom, a svakako je pozitivan i važan korak da komisija potvrdila da kao posljedica ove kampanje da će e, vodu i sanitarne usluge e, isključiti iz direktive za koncesije. Još jedan značajan uspjeh ove kampanje bila je povećana razina svijesti o e, pitanju liberalizacije vodnih usluga sa sve većom vidljivošću. Ova inicijativa je stvorila platformu za e, raspravu o uticaju ovakve liberalizacije na građane i tako je zahtjev za ljudskim pravom na vodu osnažen diljem Europe. No svejedno, reakcija je razočaravajuća. Dakle, svi koji su potpisali peticiju e, smatraju da nije došlo do posvećenosti stvaranje nove legislative koja bi se bavila ljudskim pravom pristupu vodi, a to je zabrinjavajuća stvar i po pitanju stava Europske unije i samog ugleda vjerodostojnosti europskih građanskih inicijativa. Jer ako želimo pokazati da smo spremni na demokratizaciju političkog programa i otvoreni za saslušati sve građane, mislim da takvi slabi odgovori, slabe reakcije ne mogu biti prihvatljive kako bismo se pobrinuli da ovaj jedinstven mehanizam ne postane nevažan, važno da ga se reformira i što se tiče samih procesa i rezultata. Dakle, pozivam snažniju posvećenost e, zakonodavstvu nakon ovakvih inicijativa i proširit ćemo još to s dodatnim amandmanima. Europska komisija do danas je zauzimala pristup koji se temelji na tržišnom natjecanju, i tržišnom pristupu sa tendencijom ka liberalizaciji usluga koje se tiču vode i sanitacije, umjesto jednog pristupa koji se temelji na pravima i prepoznaje ulogu javnih službi. E, ja ovdje stičem činjenicu da je pristup vodi nacionalni monopol koji nije uključen u tržištu natjecanja, a u slučajevima gdje je došlo do privatizacije vlasništva nad vodom, došlo je do masovnog profita, ali vrlo malo ponovnih investicija u infrastrukturu. Ova kampanja imala fantastičan e, rezultat i imali smo sve veću razinu svijesti između građana u Europi o tome da privatizacija, liberalizacija vodnih usluga zapravo jednostavno nema smisla. Građani u Irskoj, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj, Grčkoj i drugim zemljama sve više kažu ne takvoj praksi i sve snažni trend ponovnog povrata u e, općinsku vlast u nekim gradovima poput Pariza, što sam istaknula u svom izvješću. Još jedno pitanje koje se moramo pozabaviti je očuvanje. Suše i nedostatak vode sve su češći diljem Europe i na svjetkoj razini i ukazuju na važnost vode kao resursa koji mora biti očuvan što je bolje moguće. Obrazovanje o tome kako štediti vodu nešto što bi moglo biti više naglašeno unutar direktive o vodi i to ne samo za domaće potrošače. Također je nužno imati osposobljavanje razmjenu znanja unutar poljoprivrednog sektora s obzirom da on koristi ogromne količine vode u svojim proizvodnim procesima. Također bih rado da je više naglašena potreba bavljanjem sa izvorima zagađenja, što je mnogo bolje nego skupi procesi obrade tretmana vode nakon zagađenja. No, nisam uspjela uključiti sve što sam mogla ovo izvješće, ali kao što sam spomenula, podnijet ću i sama dalje amandmane na ovo izvješće kako bi se poradilo na nekim od ovih pitanja. Radojem se i tome što ću čuti kolege i njihova stajališta i što ćemo plodno raditi dalje. Hvala. Thank you very And now we start. Hvala lijepa. A sada imamo prvu u, e, rundu odgovora gospođa Lavans za Putin. Htjela bih zahvaliti izvjestiteljici za dobro obavljen posao. E, ne treba čitati cijele e, stavke, ja sam pročitala izvještaj. Slažem se da je ova građanska inicijativa dobra inicijativa. Treba prepoznati činjenicu da evropski građani imaju pravo obratiti se parlamentu e, na području zakonodavstva ali da i dademo toj inicijativi pravo da promjeni zakon, mislim da je to malo predaleko. Ne, ne bismo trebali slaviti pobjedu prerano. Imamo tri amandmana, tri skupine amandmana koje su potrebni kako bismo ispunili praznine. Trebamo u prvom redu popis zakona e, međunarodnog prava e, na tom području. Još jedna stvar na koju bi trebalo ukazati je posljedna rezolucija UN-a iz 2013. koja je vrlo važna. Mislim da e, miješamo e, e, Evropsku uniju, opću skupštinu UN-a i odbor za ljudska prava. On je usvojio nekoliko važnih rezolucija opća skupština je također donijela rezolucije. Pravo na vodu e, je prepoznato kao pravo od odbora za ljudska prava, ali to nije učinila opća skupština. Moramo biti oprezni kad govorimo o Ujedinjenim narodima što su usvojili, a što nisu. Hvala. Reference na na mm, izvjestitelje. Imali smo Jen Kirker, e, mm, prijašnji izvjestitelj je također e, e, imao svoje primjedbe Katarina albo Kerke mm, je stavila stvari crno na bijelo i rekla da postoji razlika između javnog dobra da li će time upravljati privatni ili javni e, sektor. Koncesije lokalnih vlasti su legitimne. Stoga je važno da kažemo točno o kojem izvjestitelju govorimo. E, zabrinuti ste zbog e, upravljanja, menadžmenta. Naravno, odgovornost leži u, na lokalnim vlastima. Lokalne vlasti E, općine moraju odlučivati kako će se upravljati e, e, vodom. To je je rekla gospođa Lelea o svojoj možete imati javno poduzeće na primjer koje onda dade koncesiju ili možete imati općinu koja će to dati privatnom poduzeću. Moramo biti vrlo precizni kad o tome govorimo. E, E, e, članak 145. ugovora o funkcioniranju Europske unije kaže da moramo biti objektivni. E, mislim da se to odnosi na svih 28 država članica. Španjolska je jedan primjer ovdje. U Španjolskoj imamo E, odnos prilike 60 prema 40 imamo općine, lokalne vlasti e, koje e, su angažirale privatne, privatna poduzeća, a neka su angažirala javna poduzeća. Imamo tu uključene i političke stranke. Imamo ljevičarska gradska vijeća mm, e, i e, desničarska e, vijeća ovi ljevičari su koji puta to koncesije dali privatnim, a desničari javnim poduzećima. Još jedna skupina amandmana koju želim spomenuti. Moramo ustanoviti neko, neku vrstu inspektora e, mm, ili pravobranitelja e, koji će e, pomoći građanima da razumiju zakone. Voda je besplatna, ali sanitarne usluge to ne može biti besplatno recimo pročišćavanje otpadnih voda. E, to košta. E, ja ću e, podnijeti amandman i reći da moramo osnovati neko tijelo ili neku osobu zadužiti za to područje moramo osigurati da e, e, lokalne vlasti daju adekvatne usluge. Moramo rasvijetliti to područje jer tu imamo e, mnogo krivih informacija. Ni građani nisu sigurni što se dešava, ne znaju što njihovi računi za vodu uključuju, zašto plaćaju. Mislim da se slažemo se o ekonomskoj krizi, ali čak i prije ekonomske krize uvijek je bilo e, ranjivih e, skupina kojima je bilo teško plaćati račune za struju i vodu i druge račune. Postoje e, područja socijalne sigurnosti gdje situacija nije dobra. Ako imate lokalno vijeće, E, imate obitelj koja ne može platiti račun za vodu. Onda e, gradska skupština, e, lokalna vlast plati taj račun. Poduzeće koje pruža usluge kontaktira skupštinu vlasti i cijela se stvar provjerava. Ne znam e, o čemu govorite, o privatnim ili javnim operaterima, ali e, neki puta ljudi prestanu plaćati, a da nikoga ne obavijeste. E, a, a neki ne plaćaju zato jednostavno što ne žele plaćati, a mogli bi. Ne želimo nikoga iskorištavati, ali moramo Mm, rasvijetliti tu situaciju, ne, e, situacije su različite. E, moramo unijeti naše zabrinutosti E, govorim, recimo o istočnoj ovali u Španjolskoj. Tu su uvijek postojali problemi s vodom. Neke države članice su uvijek imale mnogo vode i e, taj ih problem ne brine e, i nisu dovoljno ulagale u vodeni sektor. Ove naknade koje plaćaju građani moraju biti ponovno uložene u poboljšanje sustava. Imamo zemlje koje imaju dobre sustave za pročišćavanje e, vode, e, ali e, u Španjolskoj nas uvek je voda uvijek bila uzrok, uzrokom zabrinutosti jer nemamo dovoljno vode. Mm, ne mogu se situacije uvijek dobro riješiti, ali e, e, recimo u prošlosti su ljudi prali zube i e, stalno puštali da voda curi. Sada se to mijenja, sada čak i djeca mlađa od 15 godina paze na to kako troše vodu. Mm, mislim da ne smijemo kažnjavati neke sektore koji to ne zaslužuju. Oprostite što sam tako dugo govorila, ali sam e, razgovarala s mnogo ljudi i prikupila mnogo o, e, informacija. 1,6 milijuna ljudi je potpisalo ovu e, peticiju. Hvala. Hvala lijepa. U prvom redu čestitam izvjestiteljici na izvješću. Mislim da ono odražava ono što brine naše sugrađane u prijedlogu komisije. Ako gospođa Bojland ne smatra da je ovo pogrešno. Ja mislim da je situacija obeshrabrujuća. E, ova e, prva inicijativa ne zaslužuje takav nejasan i maglovit odgovor. Nadam se da, će da ćemo imati novi prijedlog komisije, a ne da će samo prežvakavati stare ideje. Direktira o vodi je jedan od stupova našeg zakonodavstva. Ne možemo reći da je voda dobro poput svakog drugog. Voda je ljudsko pravo, to nije komercijalno dobro kojim se može trgovati i na kojem se može zarađivati. I e, naš ugovor o funkcioniranju Europske unije to ispominje. Države članice moraju osigurati da svi građani imaju pravo na vodu i sanitarne e, usluge. Također moramo imati mjere koje će osigurati da je e, voda koju dobivamo dobre kvalitete. E, imamo mnogo podataka o sanitarnim uslugama u zemljama u razvoju, ali e, to je dobro ali e, i u Europi sada ima s tim problema. E, znate li koliko e, je obitelji sada bez vode jer nisu mogli plaćati račune? Dakle, ta situacija nije dobra u mnogim zemljama Europske unije. Možda bi, bi komisija bila trebala naći podatke koji bi podržali građansku inicijativu Nešto što je malo zbunjujuće u izvješću, e, e, miješate e, vlasništvo i upravljanje. Voda je javno dobro i sve što se događa na tom području mora biti transparentno i moramo osigurati sudjelovanje građana. E, tu možemo uključiti javni sektor, ali pod jako strogim uvjetima. E, gospođa Renc je se toga dotakla. Imamo neke slučajeve u kojima e, lokalne vlasti su dale javne koncesije, a neke privatne koncesije ali vlasništvo je jako važno. Moramo razlikovati vlasništvo i upravljanje, management. E, vlasništvo je uvijek javno, a upravljanje mora biti onako kako e, je najadekvatnije za određeno područje. E, voda, vodom se ne može trgovati niti na njoj zarađivati. Lokalne vlasti moraju se koji puta upustiti u outsourcing i angažirati javne, e, e, privatna poduzeća, nemaju izbora. Htjela bi i još nešto e, dodati kao prijedloge. Europske institucije moraju se jako truditi da se približe europskim građanima. Građani su razočarani i e, to će, ta će se situacija pogoršavati ako okrenemo leđa ovoj prvoj građanskoj inicijativi. Stoga smo ovdje e, da bismo se borili za ono što je pravedno. A što se tiče naknada, e, i tu ću predložiti amandmane na osnovi onog što kaže okvirna direktiva o vodi, povrat troškova je u središtu sustava, mora biti u središtu u e, sustava. E, naknade moraju biti transparentne, usluge moraju biti osigurane. Ne samo da moramo razmotriti pitanje vlasništva, već moramo poticati i i razvoj i inovacije. Moramo gledati kako e, štediti vodu, i kako uključiti vodne politike u druge politike. Moramo poboljšati upravljanje i osigurati zelena za e, radna mjesta. Ako e, to sve moramo uraditi ako želimo poslati jasnu poruku komisiji. Parlament mora pokazati građanima da se e, slažemo s inicijativom. Voda je ljudsko pravo, kriza je to ugrozila E, moramo osigurati da e, građani dobiju zakonodavstvo kojim osigurava to pravo. Hvala lijepa. Slažem se s izvjestiteljicom da voda i sanitarne uzluge e, da je to važan pre, preduvje za život. Dobro upravljanje vodama osigurava da to bude održavo u Europi. Ovaj građanska inicijativa e, ima namjeru da e, poveća e, sudjelovanja građana u upravljanju Europskom unijom, dakle da oni budu tu dionici. Građani u zemljama uključuju Španjolsku, Portugal, Irsku i Njemačku oni su e, zabrinuti zbog privatizacije e, vodnih resursa. E, mislim da komisija ne bi smjela izdavati zakone o pravu na vode. To nije u nadložnosti komisije. Slažem se s izvjestiteljicom da Europska unija ne smije reći da privatizacija i liberalizacija to je obvezna. To moramo prepustiti lokalnim vlastima i građanima. Politika o vodi mora ostati u rukama država članica. Ne trebamo imati komisiju koja će usvajati zakone o privatizaciji e, vode. E, e, privat, lokalne vlasti bi morali biti preciznije u svojim odlukama. Recimo u Danskoj imate E, na, imaju načelo da na vodi ne možete zarađivati. E, e, voda mora biti, taj sustav opskrbe vodom mora biti siguran. To je glavno načelo. Opskrba vodom, neki ljudi misle da se tu može lako zaraditi i da će to građani platiti. Međutim, to nije ispravno. Kako možemo osigurati da podzemne vode e, e, koje, ima malo, kojih ima malo, e, kako možemo osigurati da se te vode ne uništavaju zbog privatnih interesa. Veselim se što ćemo na ovom surađivati kako bismo osigurali prava naših sugrađana. Hvala. Zahvaljujem. Sada gospodin Farija. Zahvaljujem, predsjedniče. Želim zahvaliti kolegici Lynn Boylan zato što je gradila dobar posao vezano uz uh, ovaj nacrt izvješća. Europska građanska inicijativa Pravo na vodu traži od komisije mjere kako bi se postigla tri glavna cilja. Da Europska unija i države članice budu vezane na to da svi građani imaju pravo na sanitaciju i na vodu. Upravljanje vodama ne smije biti podložno pravilima unutarnjih tržišta moramo također postići to da Europska unija omogući opći pristup e, sanitaciji i vodi. Zato se moramo koncentrirati na javno upravljanje usluga vezanim uz vodu, a model e, vlasništva je podložan subsidijarnosti i e, zato je u nadležnosti država članica, kao što je kolega rekao. U ovom izvješću koje mi podržavamo piše da trebamo razlikovati vodu od druge robe, jer je roba ljudsko pravo i javno dobro. Kako bismo imali opći pristup visoko kvalitetnoj vodi po pristupačnoj cijeni, moramo imati prave instrumente koji će nam omogućiti da bolje investiramo u sektor vode. Moramo imati prikladne mehanizme i prikladno upravljanje vodom što se tiče okoliša i gospodarskih aspekata. Što se tiče modela, na razini država članica mi moramo osigurati da imamo niže cijene, posebice za osobe s manjim primanjima i da osiguramo dovoljnu količinu vode uz održanje kvalitete vode. Trebamo više investicija u tehnološki razvoj inovacije u vodnom sektoru i također trebamo e, promijeniti e, koncepciju vode na individualnoj općoj razini. Potrošači moraju biti više uključeni i moraju znati što se događa s modelima u vodnom gospodarstvu. Trebaju nam mjerila u javnom sektoru i u privatnom sektoru. Između ta dva sektora moramo imati suradnju kako bismo postigli ciljeve. Ne smijemo zaboraviti koliko je važno imati e, kvalitetno funkcioniranje regulatornih tijela na nacionalnoj razini koja će osigurati zaštitu interesa potrošača. Kao što je kolega iz EPP-a rekao, trebamo neovisno tijelo, kao na primjer tijelo za zaštitu potrošača u vodnom gospodarstvu. Nešto kao ombudsman za potrošače vode. Poštovani kolege, smatram da e, regulatorna tijela za vodu trebaju bolje surađivati i na taj način možemo poboljšati praksu i razmjenu znanja. Brza rješenja mogu omogućiti smanjiti monopolističku prirodu u vodnom gospodarstvu. Trenutno se ta rješenja već oblikuju, trebaju dobiti potporu na europskoj razini. Zato ću predložiti amandmane e, na toj liniji i želim surađivati s kolegama i sa izvjestiteljima u sjeni i sa izvjestiteljem. Hvala. Zahvaljujem. A sada u ime a gospodina Fronte, izvolite. Hvala predsjedniče. Također zahvaljujem izvjestiteljici koja je odradila odličan posao, bila vrlo detaljna Zbog toga je lakši posao oni koji trebaju uložiti amandmane i raditi na ovom dosijelu. Drago mi je što je svoje izvješće podijelila na blokove po temama kako bismo logičnije mogli, mogli čitati dokument. Jedan od tih blokova tiče se građanske europske inicijative E, ne toliko vezane uz vodu, nego kao instrument direktne demokracije za građane. To je instrument koji, nažalost, nije bio baš efikasan. Rekli smo građanima da vi možete sudjelovati, možete diktirati Europskoj komisiji ono što će raditi pod uvjetom da prikupite dovoljno potpisa, nakon toga se prikupi milijuni šesto tisuća ili milijun osamsto tisuća potpisa, ne sjećam se točne brojke, ali to je prilično visoka brojka, ali neefikasan instrument jer je samo e, proizvela komunikaciju komisije. Europski građani imaju vrlo nisko povjerenje u institucije Europske unije i oni su se prilično zalagali u sklopu te inicijative, zato je njihovo povjerenje još uvijek još više palo. Odgovor komisije bio je slab e, u obliku, ali i u sadržaju, jer građani trađaju tri stvari, a od te tri stvari glavna je bila da se napokon dobije odgovor što se tiče liberalizacije vode kao javnog dobra. Odgovor je bio jednostavno da je to u nadležnosti država članica, posebice na lokalnoj razini, i vjerojatno je to najbolji instrument, ali nije istina da komisija ne može učiniti još nešto više kako bi insistirala na tome da se takve stvari ne događaju upravo na lokalnoj razini. Tražili smo zakonodavni odgovor, zakonodavni prijedlog, ali dobili smo ovu komunikaciju. To je najviše što smo uspjeli postići i to nas je stvarno razočaralo. U Briselu prije nekoliko tjedana imali smo sastanak Europskog pokreta za vodu Imamo mnoge odbore koji su se formirali i to pokazuje koliko je ova tema bitna u Europi. Mi smo u Italiji 2011. godine imali referendum, 27 milijuna Italijana otišlo je e, glasovati za vodu kao javno dobro. 95% glasova bilo je zato da voda bude javno dobro, međutim e, nismo imali rezultat od toga unatoč tomu što je to bila velika pobjeda, e, zato što e, taj referendum još uvijek nije imao rezultate. Radit ćemo na amandmanima, a izvjestiteljica je već to rekla da mnoge osobe, sve veći broj osoba, nema pristup vodi zato što si ne mogu priušiti plaćanje računa za opskrbu vodom. U mojoj državi je to zabrinjavajuća pojava kao i u drugim državama i osim što to možemo spomenuti, možemo učiniti korak dalje, e, uliti nadu. Zašto ne bismo imali minimalnu e, kvotu vode koja će biti zagarantirana za svakog građanina Europske unije? Izvjestiteljica je rekla da u međunarodna zdravstvena organizacija spominje neke brojke i da bismo za svakog građana trebali imati od 50 do 100 litara dnevno na raspolaganju litara vode i zato i mi također možemo e, uvesti inovativni koncept minimalne količine pitke vode jer je to temeljno ljudsko pravo. još nešto što bih htio podcrtati, mnogo se govori o klimatskim promjenama E, to nije samo bitka koju vodimo, nego se radi o našoj prilagodbi klimatskim promjenama. Imamo e, prirodne e, zalihe pitke vode i to je jako bitno zadržati zbog klimatskih promjena kako bismo se prilagodili devastirajućim posljedicama klimatskih promjena koje se primjećuju u cijelom svijetu međutim u najsiromašnijim zemljama te su posljedice prilično teške. Mi često zaboravljamo e, činjenicu da je pitka voda vrlo limitirani resurs. Samo 3% vode na svijetu je pitka, dvije trećine toga 3% je u obliku leda i zato manje od 1% pitke vode je u tekućem stanju to je samo e, nije, nisu samo riječi u bitki za naš okoliš, nego se radi o opstanku ljudske vrste. U ovom izvješću se govori i o zaštiti prirodnih zaliha pitke vode i o ekosustavima. To je temelj kako bismo zadržali količine ovog resursa koji je koje se smanjuju. To je resurs biti pristupačan svim građanima. I još nešto sam htio spomenuti vezano uz bespotrebnu potrošnju vode. Moramo poraditi na tome da se voda ne troši bespotrebno. Kao prvo moramo imati kampanje osvješćivanja i komunikacije. Istina je, imali smo ih mnogo u prošlosti. Kao što je kolegica rekla, e, napredovali smo, ali što se tiče komunikacije s građanima, ona e, nije nikad nedovoljno, nedovoljna, to je nešto na čemu treba insistirati. U Europi treba raditi i na strukturama i imamo europske mreže za opskrbu vodom, imamo cijevi u Europi koje gube otprilike 10 do 40% vode koja se njima transportira. To je loše i moramo pokušati taj delikatan resurs još više zaštititi. Zahvaljujem sada gospođu Šerijar Prik. Zahvaljujem predsjedavajući. Kolega je dobro rekao, trebamo e, vidjeti što će se dalje događati sa tom e, građanskom inicijativom pravo na vodu. Mislim da je voda jako važna u mnogim državama, u Nizozemskoj još više. Ne radi se samo o tomu da e, ljudima damo pitku vodu, kućanstvima, bolnicama, školama i tako dalje. Radi se o inovaciji. E, u poljoprivredi se traži inovacija, ali osvješćivanje je također jako bitno. Umjesto tuširanja od 10 minuta možete se tuširati i dvije minute. E, kao što je izvjestelj rekao, što se tiče rezolucije i mm, o pitkoj vodi, sanitaciji i pristupu. Mm, pogledajmo okvirnu direktivu o e, vodi je li to ljudsko pravo? Ne, ljudsko pravo se jamči u konvenciju o ljudskim pravima. Kao drugo, oni koji ne mogu plaćati račun za vodu, pa dobro nije to problem tvrtke koja srljuje vodom, to je razlog leži u krizi koja je pogodila sve građane. E, javno-privatna suradnja je tako bitna, ali i inovacija. To znači da trebamo inovaciju eh, iskoristiti kako bismo imali eh, čistu vodu za piće u Europi. Eh, socijalna pravila trebaju ostati u nadležnosti država članica. Moramo imati načelo zajedničke odgovornosti u mojoj državi imamo dovoljno pravila socijalne skrbi koje štite građane. Hvala, gospođa Delhaje, izvolite. Hvala predsjedatelju. Ja ću se obratiti e, e, u ime Mišela Dantena i u svoje ime. E, pristup vodi je stvarno važno pitanje i tu moramo biti pragmatični. E, moramo si postaviti pitanje i kvalitete i kvantitete vode i moramo sagledati i posljedice klimatskih promjena. To je danas stvarnost. Pitanje kvantitete i održavanja nekih e, e, gospodarskih aktivnosti, ne, ne samo poljoprivrede već i industrije. Tu imamo i pitanje dostupnosti vode i to e, dostupnosti kvalitetnoj vodi. E, e, razvoj infrastrukture i usloga, govorim o pročišćavanju prije i nakon korištenje, postoje sve više nepristupačno i nedostupno. Moramo si postaviti to pitanje na europskom planu izvješće mislim da to ne uzima dovoljno u obzir i na kraju trebamo e, skinuti onu cijelu dramu u pitanju privatnog i javnog upravljanja a, recimo kad govorimo u, u području e, Rona i e, e, Pomorske Alpe, Alp Maritim, tu smo napravili jednu studiju i vidjeli smo da zapravo nema problema. bavili smo se infrastrukturom na tom području moramo e, točno odrediti kakovi će biti ugovori sa poduzećima koji upravljaju vodama. E, to nas mora međutim ujediniti na tom radu. Hvala. Hvala. A sada gospođa Šuljica. Hvala vam lijepo. Želim zahvaliti najprije izvjestiteljima. I prošle godine sam sudjelovala u onoj prvoj građanskoj e, javnoj raspravi ovdje u ovom parlamentu. E, sigurna sam kad bi se održao referendum o ovoj temi u svim zemljama članicama da bi rezultat bio 95% e, kao što je to bio nedavno u Italiji. Ovo je prevažna tema i smatram da definitivno voda jest javno dobro, da voda nije roba i da vodu ne možemo promatrati kao komercijalno dobro. Sam podatak o 1,6 milijuna e, potpisa, e, onih koji potpisnika ove peticije ili građanske inicijative govori o velikoj e, svijesti građana Europske unije o ovoj temi. Ove tri točke koje traže potpisnici smatram da su vrlo važne i mislim da europske institucije zajedno s državama članicama definitivno trebaju omogućiti svakom našem građaninu pristup, pravo na vodu i odvodnju. Dakle, radi se o oba dvije teme. Također smatram da e, vodeni resursi ne trebaju kao što i kažu u svojoj drugoj točki, ne trebaju podlijegati internim e, tržišnim e, pravilima i stoga treba dobro komisija pomoći nam oko liberalizacije. Isto tako treba povećati napore svih nas zajedno najprije lokalna i regionalna uprava, zatim država, nacionalna razina i zatim europske institucije kako bi se omogućilo univerzalno pravo na pristup na vodu. I zato posebno očekujem rezultat ove prve građanske inicijative. Ja vjerujem da ćemo u tome svi zajedno uspjeti. Kad govorimo o zemljama u razvoju, one zaista imaju problem i, treba pomoći i europskim fondovima kako bi e, mnogi građani ove zemaljske kugle došli do mogućnosti e, pristupa vodi. I još nešto, jedna misao. Kad bi voda e, imala ulogu u međunarodnim odnosima u ovom 21. stoljeću, kao što je to imala nafta u 20. stoljeću, onda sam sigurna da bi e, ova naša inicijativa bila dobrodošla. Međutim, nisam sigurna kako će to ići. U svakom slučaju želim spomenuti moju zemlju, moju domovinu Hrvatsku koja je treća po e, zalihama vode nakon Norveške i Islanda i potpuno smo svjesni važnosti i vrijednosti ovog resursa i zato se zalažem da uspije ova inicijativa i da e, zajedno s komisijom, s nacionalnim vlastima, lokalnim i regionalnim dođemo do rješenja. E, samo još privatno i javno. Naravno treba ostati u vlasništvu javnom, a koncesije su dobrodošle, međutim kao što je rekla kolegica prije mene vrlo su bitni ugovori o koncesijama i na koji način e, je, e, na koji način odgovorno se upravlja. Znači traži se od svih nas zajednička odgovornost. Hvala vam Thank you And now we have Zahvaljujem. A sada imamo posljednje traženje riječi. Dajem riječ gospodinu Turmisu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Došla sam kasnije zbog glasovanja u ITREU. Nisam mislila da će se toliko odužiti. Poštovani kolege i kolegice, voda je život. Bez vode nema života i zato smatram da angažman građana koji se brinu za vodu i za njezino upravljanje, da to treba biti jasna naznaka toga što mi trebamo činiti na europskoj razini. To je pravi angažman građana i to je mogućnost. To je povijesno dostignuće za građane u Europi vezano uz vodno gospodarstvo ova inicijativa. Što se tiče komisije, e, mislim da ona želi postići takozvanu minimalnu uslugu. E, građani uopće ne bi bili sretni tim rješenjem, a mi trebamo biti sretni što se građani zanimaju za ono što mi radimo. Dakle, voda je život, a u trećim zemljama koje nema, nema života, Mislim da ovo izvješće upravo podcrtava to da Europska unija treba učiniti nešto više, odnosno ono što danas čini, kako bi pomogla svim građanima, djeci, ženama da imaju pristup vodi. Još jedno pitanje je voda u Europi. Mi smo na kontinentu gdje većina ljudi ima pristup vodi. Imamo jednu zajednicu koja ponekad nema pristup vodi, a to su Romi. Mislim da bismo to trebali pocrtati i da bismo trebali uzeti u obzir kako i njima pristupiti, odnosno omogućiti pristup. Još jedna važna bitka je bitka za e, direktivu o koncesijama. Mislim da ne smijemo omogućiti komisiji da se igra s nama. Oni su pobjeđeni velikom većinom glasova u parlamentu i mi ne smijemo omogućiti da se ova inicijativa iskoristi kao način da se ponovno otvori rasprava o tom pitanju. Voda je pitanje koje je u javnom interesu i mislim da nema nikakvog interesa u tome da Europska unija se i dalje bori za privatizaciju usluga u gospodarstva. Zato bi Europska komisija trebala napokon prihvatiti to e, da voda mora ostati e, u javnim rukama, a ne u rukama privatnih tvrtki. Kakvoća vode je pitanje koje se treba bolje pojasniti. Njemačko sveučilište je provelo studiju nedavno i e, prvi put su se procijenili insekticidi i pesticidi. E, njihovi rezultati su da gotovo 40% uzoraka ima rezidue tih tvari. E, vrlo je skupo izbaciti takve tvari iz pitke vode. Dakle, postoji sukob već dosta vremena i o tome se ne govori. To je konflikt između korištenja pesticida i insekticida i e, s druge strane e, loš utjecaj na pitku vodu. Mislim da trebamo biti jasniji u dokumentu. Ako želimo da voda bude nešto što ćemo piti iz slavine, moramo osigurati da cijena bude prikladna i kad govorimo o kružnom gospodarstvu, Znamo kako je priča sa plastičnim e, bocama. Je li dobro imati plastične boce ako želimo jednostavno piti vodu? Moramo priznati to da u Europi imamo mogućnost e, pijenja vode iz slavine i to je pozitivno, to je treba biti naglašeno. Ako želimo da ta voda bude pitka ne smijemo poticati potrošnju vode u bocama koje se prevozi kilometrima daleko od izvora. Ako postoji mjesto gdje možemo u ovoj zgradi instalirati slavinu iz koje ćemo uzimati vodu za piće umjesto da je pijemo iz boca, to bi bilo stvarno pozitivno za ovu instituciju. Hvala. Zahvaljujem. Dobili smo još dva tražene riječi, zahtjeva za riječ, gospodin Flanagan. Zahvaljujem. Prvo se želim zahvaliti gospođi Bojlan na odličnom odrađenom poslu. Voda je jako važna, opskrba vodom, ali i vjerodostojnost E, europskih građanskih inicijativa je važna. Uvijek sam bio skeptičan u vezi s time kako će se ozbiljno uzeti ta inicijativa. Možda će u nju posumnjati ljudi koji inače sumnjaju vjerodostojnost Europske unije. Ali ovdje smo, mi imamo tu inicijativu. Hoće li se poslušati rezultati ove inicijative ili neće. Trebalo bi ljudima dati nadu kada i nadu nemaju. Možda će onda ljudi povjerovati u institucije. Neki su ovdje rekli da komisija ne bi trebala imati nadležnost u odlučivanju s našim pravom na vodu. Jer je nadležnost u rukama država članica. U Irskoj, u mojoj državi, 2010. godine morali smo spasiti banke u visinu desetke milijuna eura, a sada e, Jean-Claude Trichet, za kojeg je jedan kolega moj je rekao ironično da je odličan džentlmen, Europska središnja banka misli da mi dakle imamo nadležnost, ali gospodin Trichet je rekao za 2012-2013 godinu da bi vlada trebala imati neovisnu procjenu transfera nadležnosti za kontrolu vode od lokalne e, zajednice do firmi koje se bave opskrbom. I kako bismo 2012. i 2013. godine počeli sa naplaćivanjem. Kad dolazi do prava na vodu, komisija je ona institucija koja ne e, omogućava da damo pravo na vodu građanima, ali banke u Uniji su takve institucije koje nam mogu reći što raditi sa e, zalihama vode. E, kad počinjete nešto naplaćivati, onda stvari postaju kompliciranije kada je pitanje o velikim igračima, onda je u redu, a kad su mali igrači, onda se oni ne mogu zaštititi. Vrijeme je da počnemo slušati građane. Ja sam počeo kao fan Europske unije, ali sada stvarno prezirem Europsku uniju. Hvala. Sada dajem već gospođi Petir. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. E, ovo je značajna inicijativa koju je podržalo 1,6 milijuna potpisnika. E, smatram da je značajna zbog toga što je e, voda prevažno javno dobro i željela bih ovdje skrenuti pažnju na nekoliko aspekata. Mislim da je izuzetno važno upozoriti na to da neki e, stanovnici, siromašni stanovnici nemaju pristup vodi i zbog toga se zalažem za uspostavu socijalnog opskrbnog minimuma. Isto tako e, zabrinuta sam e, kad vidim težnje da se sustav gospodarenja vodama centralizira jer centralizacija sustava vodoopskrbe u sebi skriva mnogobrojne opasnosti i osim toga smatram to izuzetno nedemokratskim postupkom. Također je važno predvidjeti mehanizme zaštite od nekontrolirane privatizacije vodnih resursa zaštitu od bespravnog i nekontroliranog zahvaćanja u crpilišta, šljunka i pijeska. Ne postoji e, jasna strategija izvoza vode u zemlje koje iskazuju potrebu za dobavom pitke vode i to bi također e, trebalo osmisliti. Time je otvoren put itekako zainteresiranim multinacionalnim tvrtkama i moralno neodgovornim gospodarstvenicima da ostvaruju ekstra profite na račun preostalog obnovljivog i e, neobnovljivog bogatstva. U svijetu u kojem su već počeli e, sukobi i ratovi za vodu i u kojem ovo univerzalno prirodno dobro predstavlja ljudsko pravo i e, građansku dužnost očuvanja, europski građani također imaju pravo i dužnost utjecaja na donošenje odluka o vodama, njihovom upravljanju i javnim vodnim uslugama. Hrvatska iz koje ja dolazim je treća zemlja na ljestvici zemalja koje imaju kvalitetnu pitku vodu i obnovljive zalihe pitke vode, te je sasvim jasno da se zalažem za očuvanje naših izvorišta od onečišćenja, ali i od rasprodaje. Hvala lijepo. Thank you. Hvala lijepa na ovim e, vrlo zanimljivim raspravama. A sada ću dati riječ komisiji. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. U prvom redu bih zahvalio izvjestiteljici i svima onima koji su surađivali u pripremi e, ove rasprave. E, čuli smo mnogo zanimljivih primjedbi i kritika. E, pozdravljam raspravu o ovoj vrlo važnoj inicijativi i o, follow-upu te inicijative. To, o tome ćemo raspraviti na plenarnom zasjedanju. E, sada ću govoriti o tri točke koje bi mogle biti najzanimljivije za nastavak događaja. Prvo, mislim da u našem odgovoru i u prethodnim akcijama komisije e, postoji spoznaje da je voda javno dobro, da je to i da je to e, ljudsko pravo, pravo na vodu. E, Evropska unija je uvijek na tom području igrala pozitivnu ulogu i nastojala osigurati pristup vodi i u Europskoj uniji i drugdje. E, druga stvar, podsjećam da što se tiče e, usluga na unutarnjem tržištu, e, tu trebamo imati jasnoću. Komisija prema ugovoru o funkcioniranju Europske unije mora tu biti neutrala neutralna. Radilo se i o javnim ili privatnim uslugama. Naravno da treba nastojati poboljšati e, usluge na području opskrbe vodom. E, treća stvar koju bih htio naglasiti, <laughs> evo tu imam bocu s vodom, e, dati ću vam neke informacije o aktivnostima koje su poduzete nedavno. 20. travnja je odbor je e, e, odobrio reviziju e, priloga koji govori o vodi. Tu se uvode neki tehnički parametri ako parlament i vijeće ne budu to odbacili. To će dozvoliti državama članicama da uvede, uvedu nadzor opskrbe vodom i pa će također imat će imat ćemo i nadzor e, malih poduzeća koja se e, bave opskrbom vode. E, sada ocjenjujemo građansku inicijativu, razmatramo i direktivu o pitkoj vodi imamo, imat ćemo i web stranicu na kojoj ćemo objavljivati sve dokumente o tom području. Imat ćemo i konzultacije sa dionicima. Svi ste pozvani na to. I zadnja stvar, e, govorilo se ovdje o, o nestašici vode, podzemnim vodama, površinskim vodama Pred nekoliko tjedana komisija je objavila našu ocjenu kako države članice primjenjuju e, direktivu o vodi na terenu. Mm. E, e, čaša je negdje polupuna, a negdje poluprazna. Samo 3% vodnih sustava u Europi se sad, za sada pridržavaju direktive. Mm. E, naravno, naši građani trebaju pitku vodu, mm, poljoprivrednici, industrija i tako dalje također. E, imali smo u jedno saslušanje u odboru DEVKO. E, mi se radujemo nastavku naših rasprava i nadam se da ćemo doći do dobrog rješenja. Hvala. Hvala lijepa. Sada će naša izvjestiteljica zaključiti diskusiju. Hvala lijepa predsjedatelju. E, e, htjela bih se svima zahvaliti na sudjelovanju u raspravi. E, nastojat ću odgovoriti na e, što više komentara. U prvom redu što se tiče nadležnosti Europske unije za e, e, vodni sektor da komisija kaže da nema nadležnost da je to stvar država članica. Jedna kolegica je e, rekla da ona postupa vrlo drugačije. komisija je kao trojka potkopala sposobnost država članica da odlučuju same na tom području. Da, ovo izvješće ne kaže e, što države članice moraju raditi s vodom, ali moramo zaštititi njihov izbor, a to podriva akcija komisije. Ona je e, rekla mnogo toga o uvjetovanosti privatizacije što se tiče e, onoga što se smatra E, najvećim uspjehom CCI-a e, da se e, voda makne iz nadležnosti direktive. Nadam se da se to neće kasnije iskoristiti kao neki način da se to pitanje ponovno pokrene u negativnom smislu. Važno je znati da parlament u dva slučaja prepoznao vodu kao ljudsko pravo. E, rekao je da je to jedinstveno e, javno dobro e, i da ne podlježe pravilima unutarnjeg tržišta. Pristup pitkoj vodi je temeljno ljudsko pravo, to nije ekonomsko dobro ne podlježe e, pravilima e, e, unutarnjeg tržišta. Slažem se što se tiče direktive o vodi. Trebamo štedjeti vodu, čuvati naše resurse. Govori se o obrazovanju ljudi, osvještavanju ljudi. izgleda kao da se svi mi tuširamo satima E, u stvari e, ljudi su vrlo svjesni koliko je voda dragocjeno dobro i e, ljudi znaju, ja govorim i o Irskoj, da vodu treba štedjeti. O, o, obrazovanje i osvješćivanje bi moralo biti dio direktive o vodi, ali ne samo građani, trebamo obrazovati i poljoprivrednike i industriju jer oni troše više vode nego građani E, Što se tiče upravljanja, govorilo se ovdje e, e, mnogo o tome kako se upravlja vodom. Komisija tu može donijeti neke dobre smjernice. Međutim, mi moramo slušati naše građane. E, oni tu moraju e, doći do izražaja, to je njihov glas. E, samo u javnoj upravi odluke mogu biti transparentne. Ne znam da li su uvijek ti ogromni infrastrukturni projekti potrebni. Govorimo i o profitima za dioničare. E, troškovi za vodu su u nekim državama e, su e, porasli, idu, oni rastu mnogo brže od inflacije, porasli su u nekim državama u posljednju godinu dana za 6%. I to se također treba urediti nekom uredbom možda. Govorili smo o kvotama. 50 do 100 litara vode E, je potrebno da se osiguraju osnovne potrebe e, svakog građanina. Moramo imati minimalnu količinu vode koja je dostupna svakom od naših sugrađana. Ako e, uvedemo benchmarking u upravljanje vodama, to onda mora također imati socijalnu zaštitu ne može se e, sve koncentrirati samo na financijsku učinkovitost. A što se tiče javnog javnog partnerstva, e, e, mislim da komisija nije dovoljno odgovorila dovoljno građanskoj inicijativi. Moramo o tom partnerstvu dalje govoriti javno-javno e, e, partnerstvo može biti naročito značajno za zemlje u razvoju. I na kraju e, nešto o samoj građanskoj inicijativi. Pročitala sam niz izvješća o tim inicijativama. Značajno je da je pravo na vodu prva takova inicijativa E, i vidimo kako, koliko je tu potpisa prikupljeno, moramo imati svjesnost da u ovom trenutku građani e, ne, e, ne nemaju povjerenja u europske institucije. Njihove je povjerenje na dosada najnižoj razini. E, e, i a e, to će se još pogoršati zbog vrlo slabog odgovora komisije na ovu inicijativu. Hvala. Hvala lijepa. Sada imamo još jednu daljnju točku. Mm. Rok za amandmane će biti 21. svibnja, a glasanja e, će biti 25. E, svibnja, a na plenarnom zasjedanju ćemo glasati u rujnu. Zadnja točka na dnevnom redu, a e, sada čekamo povjerenika. Predlažem pauzu od pet minuta a onda ćemo početi sa zadnom, zadnjom točkom dnevnog reda. Hvala.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 o predloženom delegiranom aktu o izuzeću za kadmi u primjenama u osvjetljenju reklamnim displejima. Razmjena stajališta je sa komisijom jer smo dobili zahtjev zelenih, tako da odmah dajem riječ za objašnjenje tog zahtjeva gospodinu Tayloru u ime zelenih. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Kao što možda znate, e, jedan zastupnik zelenih EFA, zastupnica Jill Evans, bila je izvjestiteljica za način direktivu o rezoluciji koja ograničava e, korištenje opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, takozvana ROS direktiva. To je bilo 2011. A sada nas e, uvelike zanima kako se odgovarajuće potpuno primjenjuje ova direktiva. Direktivom se ograničava upotreba određenih opasnih tvari, ne samo radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša, već i kako bi se doprinjelo e, ponovne uporabi elektroničke elektroničke opreme u vidu zaštite okoliša. U uvodnim odredbama broj 8 stoji da ograničena upotreba tih opasnih tvari vjerojatno će povećati mogućnosti i gospodarsku isplativost e, reciklaže otpada i električkog i elektroničke opreme. Kao takva, odgovarajuća aplikacija primjena ovoga ključan je element u trenutnoj širokoj raspravi o kružnom gospodarstvu. Komisija ima pravo usvojiti izuzeća u obliku delegiranih akata, no to je podložno jasnim uvjetima koji su popisani u petom članku. U delegiranom aktu pred nama komisija predlaže produženje postojećeg izuzeća za korištenje kadmija u LED rasvjeti za reklamne, reklamne displeje. I to konkretno kada se radi o kadmiju koji koristi kvantne točkice. E, te predlaže nove i konkretne izuzetke za kadmi koji sadrži e, kvantne točke u displejima, iako ih se koristi na nižoj razini usporedbi sa generičkim izuzećem. Situacija se donekle razlikuje od uobičajene situacije, jer je usvojeno prije svega kako bi se zamijenila postojeća upotreba određenih štetnih tvari gdje je gotovo moguće, a u ovom slučaju nema proizvoda koji koriste kadmi sa kvantnim točkama e, trenutno na tržištu, a gotovo ih se uopće ne koristi za reklamne displeje. Pitanje dakle nije pitanje rješavanja kadmija, pitanje isključivanja kadmije iz postojećih aplikacija, već da li ga se može dopustiti u novim. Jer usprkos vrlo toksičnim svojstvima upotreba u takvu svrhu sve ukupno moglo bi biti korisna što se tiče okoliša i što se tiče utjecaja na zdravlje i sigurnost. Direktiva ROS zapravo bi omogućila dopuštanje izuzeća, no samo ukoliko ne bi bilo izvedivo korištenje neke zamjene za kadmi ili ukoliko takve zamjene ne bi bile pouzdane ili ukoliko bi PAP zamjena imala više negativnih nego pozitivnih učinaka. Prođemo dakle jednu po jedno kroz te stvari. Zadovoljavaju li se ovi uvjeti za rasvjetu koja sadrži kadmi sa kvantnim točkama? Odgovor je ne. E, to je iz jednostavnog razloga što takvi proizvodi još nisu na raspolaganju. A kao što je komisija sama prepoznaje bilo kakav potencijalan učinak koji je pozitivan na okoliš ne može se prikazati već jednostavno hipotetski. Iz tog razloga konzultanti koje je komisija e, unajmila kako bi procijenili mogućnost zamjene e, predložili su da se ne nastavi primjenjivati ovo izuzeće za rasvjetu. Druga stvar je ispunjavaju li se uvjeti za displeje koje sadrže kadmi sa kvantnim točkama. Ponovo, odgovor je ne, jer kvantne točkice bez kadmija ne samo da su tehnički na raspolaganje, već možete pronaći televizore na tržištu koji to sadrže, u Velikoj Britaniji i u Belgiji primjerice. A to nije bio slučaj prije godinu dana, kada je ko institut procijenio primjenu i da obrazloženje zbog čega misle da dozvola izuzeća može vrijediti na tri godine. Ali u proteklih godinu dana mnogo se dogodilo i kao zakonodavci mi bismo trebali e, ići u korak sa time što je više moguće. Nemojte malo nas misliti da kritiziramo komisiju ovime, e, shvaćamo da je nužno donijeti odluke u određenom trenutku u vremenu i da bi se stvari nakon toga mogle promijeniti. Međutim, morate imati na umu da i mi u parlamentu bismo barem trebali pokušati donositi odluke e, u okvirima trenutne situacije, a ne situacije koja je postala prije godinu dana. Spravo možete reći da nije dovoljno e, da samo imamo zamjenu koja se temelja na nekoj drugoj tvari, već da i cijela alternativa bi trebala nuditi više prednosti od opasnosti. No, korištenje ovoga nije potpuno e, sigurno i u budućnosti bi čak moglo biti ograničeno. No, trenutno nije i klasifikacija je kao je e, bolja nego klasifikacija kadmija. Prema informacijama koje ja imam, display be sa kvantnim točkicama bez kadmija barem e, su jednaki što se tiče potrošnje energije i što se tiče vizualnih svojstava, ako ne čak i bolji. Tako da nema prednosti po okoliš e, kada se koriste kvantne točkice koje sadrže kadmi u usporedbi s onima koje ga ne sadrže. Da sažmemo sigurnije, alternative su na raspolaganju, tako da nema razloga da se dopušta izuzeće za kadmi e, u kvatnim točkicama u displejima. I za kraj imam još tri pitanja koja bih uputio komisiji. Prvo, zbog čega namjeravate dopustiti e, izuzeće za kvatne točkice koje sadrže kadmi u LED rasvjedi u suprotnosti sa preporukama vaših vlastitih konzultanata i uzuši u obzir bilo kakve potencijalne prednosti u zaštiti okoliša koje zapravo još nisu dokazane. A drugo pitanje, ako smo obzir na novi razvoj događaja što se tiče upotrebe kvatnih točkica bez kadmijuma u displejima, koje dakle imaju sličnu ili čak bolju potrošnju energije i svojstva boje, slažete li se da opravdanje, vaše ključno opravdanje, e, da kvantne točkice bez kadmijuma nisu tehnički raspoložive, više ne vrijedi? I posljednje pitanje, namjeravate li usvojiti dvostruko izuzeće za izuzeće kadmija u displejima. S jedne strane na jednoj razini generičko, a s druge strane jedno konkretno na jednoj nižoj razini. Zapravo ne znam kako te dvije stvari međusobno povezati. Znači li da ovo konkretno izuzeće na nižoj razini je primjenjivo samo kada ovo generičko na višoj razini je isteklo? U svakom slučaju radujem se vašim komentarima i odgovorima. Hvala. Zahvaljujem na pitanju. Sada je riječ na, dajem gospođi Birder e, za još jedno dodatno pitanje, a kasnije ćemo dati riječ komisiji za odgovor. Zahvaljujem predsjedatelju i zahvaljujem kolegi Kitu koji je istaknuo ovo stajalište vrlo sveobuhvatno. da mi koji smo ovo pratili smo doista zbunjeni ovim produženjem za korištenje karmije. Znamo da se radi o izuzetno toksičnom elementu i ne vidimo zbog čega je to produženje potrebno. E, ja to shvaćam da komisija temelji svoje razloge na temelju istraživanja instituta EOKO ali više nije slučaj da nema alternative. Poduzeća, konkretno Samsung koji već ima i televiziju, televizor na tržištu kao i LG su uvelike investirali kako bi isključili kadmi iz upotreba, a druga poduzeća su najavila da imaju, da će izdati ove godine tehnologiju koja ne sadrži kadmi. Tako da su moje pitanja kakav signal zapravo šaljemo poduzećima E, ako im dajemo dodatno vrijeme na raspolaganje, onda smo već od njih zatražili da nešto učine. Rekli smo već da je kadmi više toksičan od žive. I kako ovo produženje izuzeća pomaže europskoj inovaciji i stvaranju e, zelenih e, radnih mjesta? Ovo produženje zapravo će samo otvoriti vrata većem, snažnijem, jeftinom kineskom uvozu. A glavna stvar u poticanju zelene tehnologije je da ne samo u Europi, već na e, svjetskoj razini smanjimo korištenje toksičnih kemikalija. I moje drugo pitanje vidjela sam neke procjene e, da ovo razdoblje produženja će značiti da će se pet puta više kadmija ispustiti okoliš na tržište i pitanje je što će se s tim dogoditi na kraju korištenja proizvoda. Jer to će ostati okolišu, e, bit će preneseno biljke, u životinje i ljudska bića. Tako da bih e, zatražila da se ovo ponovno razmisli, ne samo parlament, već i Velika Britanija i druge zemlje u vijeću su vrlo zabrinute oko toga, tako da me doista zanima opravdanje od strane komisije. Zahvaljujem. Riječ dajem komisiji, gospodin Borges. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Prije svega ispričavam se što smo kasnili. Bilo nam je rečeno da će se rasprava odvijati malo kasnije. No, došli smo na vrijeme ipak. Započeo bih sa time da e, kažem kako postoji mnogo posla iza ove direktive koja daje produžetak za korištenje kadmija u rasvjeti i reklamnim displejima. Dva zahtjeva za produžetak za obnovu zaprimljena su u prosincu 2012. i svibnju 2013. E, sama procjena je započeta odmah. Izvješće je dovršeno u travnju prošle godine, a sljedeći korak bio je konzultacije sa stručnom skupinom gdje prijedlog komisije jednoglasno podržan. I važno je to što je podrška bila jednoglasna. Tijekom konzultacija u lipnju prošle godine niti nitko od dionika nije smatrao da dopuštanje produžetka e, nije opravdano. Zatim smo imali e, konzultacije i usvojena delegirana direktiva u sjećanju ove godine, a delegirana direktiva je prosljeđena parlamentu i vijeću, na to nije bilo prigovora, no nažalost došlo je do jednog e, postupovnog problema što se tiče prijevoda i delegirana direktiva je bila u skladu sa time izmijenjena. Već znamo da vijeće nema prigovora na ovo, došlo je do prijedloga jedne države članice da vijeće uloži pregovor, o tome se raspravljalo prije par tjedana, i svega dvije države članice bile su za takav prigovor. Delegirani akt komisije e, dobio je podršku velike većine država članica. Što se tiče same suštine pitanja, sadržaj delegirane direktive, kako je predviđen, znači će produžetak izuzeća 39 u aneksu 3 do 30. lipnja 2017. To izuzeće trebala isteći 1. srpnja 2014. ali s obzirom da je došla do zahtjeva za produženjem e, bila je nužna i procjena obrazloženja toga. Predloženo je novo izuzeće 39b za korištenje kadmija u kvantnim točkama za e, reklamne displeje to je novo izuzeće koje bi bilo podložno vrlo drogim pragovima, manje od 0,2 mikrograma po kvadratnom milimetru i vrijedilo bi samo do lipnja 2018. Zapravo produženje valjanosti trenutnog izuzeća ne čini se da je ništa kontroverzno. Istina je da su konzultanti komisije izrazili stajalište da to izuzeće što se tiče dakle, reklamnih displeja ne ispunjava neku korisnu svrhu Dakle, zbog toga što nema takve primjene na tržištu. na činjenica da je ovo izuzeće trenutno uključeno u direktivu ROS i mi smo dobili brze reakcije dionika eh, koji su rekli da se radi na razvoju reklamnih displeja i kako bi se e, taj rad mogao dovršiti, e, nužno je izuzeće, e, trend, produženje trenutnog izuzeća. Ono što je uzrokovalo određene kontroverzne, mislim da je novo izuzeće 39b za korištenje kadmija u kvantnim točkama za reklamnu rasvjetu u displejima. Tu bih želio reći a to je zapravo najvažnija stvar koju valja uzeti u obzir. Trenutno ne postoje aplikacije sa kvantnim točkama bez kadmija raspoložive na tržištu za reklamne displeje. prije godinu dana kada je provedena procjena komisije tehnologija bez kadmija e, nije bila na raspolaganju, a sada godinu dana kasnije čini se da alternativne tehnologije bez kadmija da bi mogle biti stavljene na raspolaganje u nadolazećim mjesecima, najprije u Koreji, zatim Europi. No, to samo po sebi nije valjani razlog prigovora, ostaje činjenica da trenutno ova tehnologija bez kadmija nije na raspolaganju, ne možete pronaći nigdje na tržištu, A ukidanje izuzeća nadalje moglo bi stvoriti određene poremećaje na tržištu, poremećaje u opskrbi zbog toga što ne znamo da li bi proizvođači mogli opskrbiti tržište sa takvom tehnologijom bez kadmija, a što je još važnije alternativna tehnologija bez kadmija još nije procijenjena, analizirana i kao što je spomenuto to uključuje i korištenje fosfata koji su također štetne tvari po ljudsko zdravlje i okoliš. E, u svakom slučaju predstavio bih vam jedan praktičan argument koji je važan ako parlament uloži prigovor, morat ćemo se vratiti na početnu točku. Morat ćemo iz početka započeti proces koji će uključivati novu znanstvenu procjenu, konzultacije skupina stručnjaka, konzultacije unutar službi, a to bi sve moglo trajati i dvije godine ili više. Time bismo se vrlo približili samom datumu isteka izuzeća prema delegiranoj direktivi. A u međuvremenu trenutno izuzeće bi ostalo na snazi budući da smo dobili zahtjeve za produženjem izuzeća. Eto, mislim da sam odgovorio na većinu pitanja. O tome zbog čega predlažemo izuzeće, jednostavno zbog toga što alternativne tehnologije bez kadmija nisu na raspolaganju. A zbog čega imamo ovo dvojako izuzeće 39 i 39b, dakle, odnosno 39a i b. Dakle, 39a je trenutno izuzeće, ono koje je uključeno u ROS direktivu, a kroz novo izuzeće za kvantne točkice koje se koriste u reklamnim displejima, postavit ćemo strože uvjete za primjenu izuzeća. A kako bi ta dva izuzeća se međusobno odnosila, e, za prvo bismo imali rani rok isteka, a za drugo izuzeće e, izuzeće kvantnih točkica bez kadmija u reklamnim displejima ostalo bi na snazi još godinu dana duže i to bi omogućilo više vremena samom tržištu da se prilagodi nove tehnologiji, a nama bi, ukoliko je potrebno, omogućilo da procijenimo e, alternativnu tehnologiju. E, rekao bih još nešto kratko Nećemo nečemu što je spomenuto u raspravi. Uticaj na radna mjesta. Prema podacima kojima raspolažemo, prvo poduzeće koje će na tržište stavljati kvantne točkice bez kadmija, odnosno tehnologiju koja ju koristi za reklamne displeje, nije europsko poduzeće. E, tako da iz te perspektive, ukoliko ukinemo izuzeće, možda bismo zapravo e, stvorili povoljnije uvjete za uvoz elektroničkih proizvoda koji se proizvode u trećim zemljama. Toliko od mene i zahvaljujem na pažnji. Nadam se da parlament neće prigovarati usvajanju ove delegirane direktive. Hvala. Zahvaljujem. Dobio sam još jedan zahtjev gospođe Gutland. Izvolite. Ja sam upravo došla sa drugog glasa, i zbog toga kasnim. Novac pitanje vrlo važno, tako da bih se dotakla toga. I to osobito imajući na umu da u mom klubu SID-u nas e, brine ovaj prijedlog delegiranog akta komisije. Postoje velika nelagoda o implikacijama ovoga na ljudsko zdravlje i mislim da je važno točno precizirati koji je ovdje problem. Radi se o tvari koja već ako dugo traje, e, dugo ostaje u okolišu nakon što ju se e, prekine koristiti, ostaje u ekosustavu, može završiti u vodi, kroz bilje i ribu može se ponovno vratiti u naš prehrambeni lanac, a znamo da u ljudi utječe na bubrege, vrlo opasna tvar koja može biti karcinogena, utječe i na ostao porozu, S obzirom da to sve znamo, a cijela Europska unija zapravo se bori sa ostavštinom prethodnih emisija, kojih još uvijek osjećamo posljedice u okolišu, trebali bismo biti izuzetno oprezni kada se bavimo ovim pitanjem i e, imati na umu koliko je to toksično po okoliš i zdravlje. Dakle, rekla bih da što se tiče ovog prijedloga za produženje, da postoje nove tehnologije na raspolaganju. E, mislim da je frustrirajuće što se komisija nije se time u potpunosti pozabavila. E, mi svakako unutar kluba imamo velike rasprave o ovome. A mislim da komisija može očekivati i da će se mnogi suprotstaviti ovome e, što pokušavaju učiniti. E, eto, čisto toliko da možete očekivati e, veliku borbu oko toga. Ukoliko nemamo dodatnog pitanja, riječ dajem gospodinu Tayloru ako želi zaključiti raspravu. Nakon ovog pojašnjenja komisije. Hvala lijepa predsjedniče. E, vrlo zanimljive primjedbe od kolega. E, kao odgovor komisiji e, generička izuzeća se odnose će se primijeniti od, u lipnju od 15. do 17. to bi bilo vrlo slično tome kad biste bili e, ovo, ukinuli to izuzeće. E, e, ra, govorimo sam o razlozi od samo 6 do 12 mjeseci. To nije e, opravdanje. Možda je da možda će biti i to i dulje od 6 do 12 mjeseci jer ćete dobiti novo nove zahtjeve za produženje, a onda ako odlučite ukinuti izuzeće, onda će opet ne e, proći neko vrijeme, e, pa ćemo e, biti već u sredini 2018. kad će izuzeće stupiti na, snagu. Izuzeće će isteći 2018 godine. Svako poduzeće može podnijeti zahtjev da se to izuzeće e, da se rok za prestanak izuzeća e, e, produlji. Direktiva je trebala smanjiti korištenje opasnih tvari u elektroničkoj opremi. To je sada došlo u pitanje jer smo dozvolili E, da se mi e, i dalje koristi i da ulazi u okoliš, a količina se to kadmija stalno povećava. Mislim da će ljudi e, gledati u nas, u parlament, moji će birači gledati upravo mene i pitati se što sam napravio da to spriječim. E, ja e, uglavnom ne koristim komercijalne elemente u mojem obrazlaganju. 3099 e, eura je cijena aparata koji se može dobiti za nekoliko dana. Imam te komercijalne podatke ovdje e, pa vam ih mogu dati na raspolaganje. E, ta tehnologija s kadmijem ne samo da je dostupna, može se dobiti e, za nekoliko dana. Moramo slijediti postojeći zakon. Ja sam uvjeren da kriteriji za produljenje izuzeća nisu ispunjeni danas. I mislim da komisija mora ponovno ocijeniti situaciju i to sada, a ne ići dalje sa neopravdanim izuzećem. E, kako biste to mogli učiniti, moramo odbaciti ovaj akt o izuzeću mi ćemo e, e, stoga imati jednu rezoluciju na sljedećoj plenarnom zasjedanju i e, pozivam sve kolege da nam se pridruži, pridruže u predstavljanju te rezolucije. Hvala. Okay. Thank you very much. Hvala lijepa na ovome sa ovime ćemo zaključiti sastanak. Sljedeći sastanak će se održati 18. svibnja u Strasburu, a sljedeći iza toga 26. Hvala. Sretno.